glasovanje će biti sutra. Sljedeća točka na dnevnom redu je kratka prezentacija sljedećih izvješća. Dakle, legitimne mjere za zaštitu zviždača koji djeluju u javnom interesu. Izvjestiteljica je gospođa Virginie Rozier. Hvala predsjedniče. E, u ovakvom poslu je uobičajeno da se zahvalim suradnicima. E, ja bih zahvalila e, Antoine Dektu, Rafael Ali, hvala Ren Denis Robert i svima onima koji su bili dovoljno hrabri da govore. to nije lako jer reći istinu E, ponašati se etički. To je često e, vrlo rizičan e, pothvat. Htjela bih podcrtati da je to prvi puta da ovaj parlament usvaja tekst o zaštiti zviždača. Druge institucije su već usvojile rezolucije o tome, mislim na Vijeće Europe koji ima ambiciozan projekt u tom, na tom području. E, Antoine Dantour je počeo taj posao. E, ovaj parlament je često pozivao na zaštitu zviždača. To je često bilo e, u okviru Lux Leaks. Zahvaljujem del Delturu u ime europskih građana Mm, e, zahvaljujući njemu smo poduzeli mjeri protiv utaje poraza. E, međutim, on je danas osuđen na zatvorsku kaznu. E, oni, ti žviždači su još uvijek osuđeni ovaj parlament mora pozvati na donošenje instrumenta koji bi zaštitio zviždače. E, moramo dati učinkovitu zaštitu. Naročito predlažemo e, definiciju, e, široku definiciju zviždača. Ko, je to zaposlenik, podugovaratelj, bilo tko, mora biti zaštićen od trenutka kada se objavi informacija od strane zviždača u, e, zaštiti javnog interesa, taj zviždač mora biti zaštićen. Vrlo često znamo kad govorimo, mi smo pod velikim pritiskom i ucjenama. E, te ucjene se moraju kazniti e, pred e, šteta koju e, pretrpi zviždač, e, tu štetu mora nadoknaditi društvo. On, zviždač mora imati i pravnu i financijsku potporu. U nekoliko slučajeva, u mnogim slučajevima zviždači su otpuštani, gube sredstva za život, gube svoj dom i tako dalje. A također tu su i e, teški psihološki, e, teške psihološke posljedice. Moramo djelovati kako bismo ih zaštitili. Moramo uravnotežiti odnos snaga. Mm, ako zaposlenik e, bude sankcioniran od strane e, poslodavca, moramo ga zaštititi. Moramo e, jasno poručiti da imamo i nezavisna tijela koja će štititi, prihvaćati i dalje se brinuti o zviždačima oni one moraju biti nezavisne i moraju koordinirati akcije u državama članicama. E, e, imamo jedan slučaj o kojem smo razgovarali, to je druge prirode. Prirode, to su sve one osobe e, koje Gospođa Ratalu koja je e, pokušala e, prijaviti Monsanto i upozoriti nacionalna tijela o šteti glifosata. E, I htjela bih podcrtati pokušaj prezira vrijedan kolega s druge strane ove vječnice koji e, se prave kao da e, štite zviždače, ali e, brane zviždačima da dojavljuju svoje informacije tisku. Govorimo o korupciji, malverzacijama. Znamo da, da su to slučajevi koji moraju biti objavljeni u medijima. To su najozbiljniji slučajevi koji štite našu akciju. Moramo imati kvalitetne informacije u, istraživačkom novinarstvu. Stoga je žalosno e, sutra ćemo odati e, počast e, Davne de Galicia, a neke kolege E, žele spriječiti zviždače da e, dojavljuju informacije e, medijima. Hvala gospođo Rozier. A sada dajem riječ u postupku spontanog javljanja za riječ. Gospođa Šojdrova je prva na redu. Dame i gospodo, slažem se da trebamo zakonodavni okvir da štitimo zviždače, naročito na nacionalnoj razini. Te osobe, zviždači e, koji odluče objaviti povjerljive informacije o ilegalnim e, aktivnostima, suzbijaju e, prijevare, utaju poreza, izbjegavanje plaćanja poreza. Međutim, u našem zakonodavstvu na europskoj razini moramo biti oprezni. Moramo govoriti i povjerljivosti. E, netko zna tko su ti ljudi. E, moramo podržati zviždače. E, tako da osiguramo da odražavamo ono što smo dobili od tih informacija E, u europskom okviru moramo poštivati i nacionalne okvire. Moramo biti jako oprezni pri tome. Hvala lijepa. Gospođa Julie Ward ima riječ. Izvolite. Zviždači su neophodni za zaštitu javnog interesa, uštedu javnog novca i osiguranju transparentnosti i integriteta u javnom životu. U svjetlu nedavnih škandala, a osobito nakon atentata prošle godine na maltešku novinarku gospođu de Galitija, neophodno je donijeti plan zaštite diljem Europske unije. Time ćemo štititi i novinare i njihove izvore, nevladine udruge i njihovu slobodu govora te istinu. Ponosna sam što je moj klub igrao tako važnu ulogu e, u promoviranju akcije Europske unije u zaštiti e, zviždača i zahvaljujem gospođi Rozije na njenom izvješću. E, slobodna, slobodni tisak, demokracija, sloboda govora i druge vrijednosti su vrijednici koje štitimo kad štitimo zviždače moramo u tome biti snažni osobito e, kada neki drugi klubovi to jest EPP e pokušava razvodniti e, ovaj akt mi u Europi moramo predvoditi u borbi za veću transparentnost a ne zatvoriti tome vrata hvala a sada gospodin Marijas Zahvaljujem. Evropa može... Evropa može računati sa velikim brojem nezaposlenih i sa velikim javnim dugom i zato se moramo boriti protiv e, neučinkovitosti naših sustava te protiv korupcije u postojećem sustavu i zato smatramo da je vrlo važna uloga zviždača radili oni u privatnom ili javnom sektoru. Oni su ti koji razotkrivaju skandale i zato ih moramo zaštititi. I također, oni su ti koji moraju moći E, izaći e, sa informacijama u javnost, ali bez ikakvog straha, a to je nemoguće napraviti bez primjerene zaštite. Svi znate što se dogodilo sa e, popisom koji je zapravo nastao u Grčkoj, a po pitanju osoba koje su utajile velike količine novca. Dakle, također moramo i proširiti samu definiciju zviždača i moramo zajamčiti njihovu zaštitu. Kada govorimo o zaštiti,

Hvala. A sada zastupnik Luk Fromagan. Zastupnik Dakle, e, mi samo govorimo prazne riječi kad želimo zaštititi zviždače. Svi govorimo o tome kako su oni sjajni, hrabri, iznimni, e, ali tek kad dođemo u situaciju gdje nije potrebno biti hrabar da biste bili zviždač, kada to postane normalno, onda možemo reći da smo uspjeli, jer sada morate biti iznimni na osoba jer ako u mojoj zemlji budete zviždač vi ćete biti razoreni, uništeni. To sam često vidjela. U mojoj zemlji je bilo situacija gdje zviždači u našoj policiji e, su optuženi za pedofiliju i to im je namješteno. E, e, imali smo policajce kojima su štakore vješali li pred vrata jer su govorili o, zloporabama. Dakle, prijeti se njihovom životu. Nadam se da će se to promijeniti. Hvala. A sada Nikola Kaputo, zastupnik Kaputo. Zahvaljujem predsjedatelju. Već nekoliko godina glavnu ulogu koju imaju zviždači u otkrivanju velikih kršenja od javnog, javnog e, interesa e, popraćen je brojnim skandalima u raznim sektorima. Ovdje govorimo o znači e, zaštiti javnog zdravlja, o zaštiti okoliša i o poreznim sustavima. Upravo zato nama trebaju učinkoviti instrumenti za zaštitu javnog interesa. Tamo gdje su mjere neučinkovite ili previše rasjepkane kako bi zajamčile koherent sliku u Europskoj uniji, to su ona područja na kojima moramo djelovati. Također moramo se e, povoditi za međunarodnim propisima po pitanju zaštite zviždača i to uskladiti sa našim europskim zakonodavstvom. E, situacija zviždača e, bi trebala biti više zaštićena i trebali bismo i proširiti definiciju samih zviždača koja bi se trebala odnositi za sve one koji prijavljuju slučajeve kršenja zakona i u privatnom i u javnom sektoru sektoru. Znamo za slučaj e, Korana Galicija koja je bila slična slučaju Wikileaks e, koja je zapravo e, samo ukazala na to kako su nam ključne uloge tih zviždača koji nam ukazuju na nepravilno ponašanje. Zahvaljujem zastupnica Kato. Hvala. Kao što je prošlog tjedna e, našem odboru rekao povjerenik Moskovici, Europska unija predvodi u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca, ali e, bez e, zviždača u liksima to ne bismo nikad uspjeli. Daphne Caruana Galicija, malteška novinarka koja je ubijena bombom prošli tjedan je svjedočila pred našim odborom o porezu poreznim aferama bogatih ljudi na Malti. Ti su nam ljudi dali potrebne informacije kako bismo se borili protiv globalne plutokracije e, koja svojim ponašanjem je uzdrmala temelje naše demokracije u koju ljudi gube povjerenje. E, prvi zviždač je e, zatvoren u zatvoru, a druga je zviždačica ubijena. Koliko korupcije je još skriveno skriveno jer oni koji za to znaju se boje e, o tome govoriti. E, ovaj zakonodavni će ponuditi izviždačima potrebnu zaštitu. Hvala. A sada e, Katarina Kinići. Grazie. Zahvaljujem predsjedatelju. E, otkrića vezana uz e, Wikileaks, uz e, LuxLeaks, uz Panama dokumente su ti koji samo ukazuju na tolike slučajeve utaja poreza te kršenja financijskih interesa. A sve to zahvaljujući hrabrim ljudima koji su se osjetili slobodnima da prijave sve te slučajeve koji su štetili kolektivnom dobru. Zato ovom uredbom možemo priznati važnost tih zviždača po pitanju tako osjetljive teme i također utvrditi razlike među među pojedinim pravnim sustavima u e, pojedinim državama članicama. U nekima od njih zviždači nisu zaštićeni i čak ih se kazneno progoni zbog njihovog djelovanja. Zahvaljujemo komisiji na njihovom dijelu zato što su pokazali e, kako nam je potreban e, pravni okvir koji će utvrditi minimalne standarde za utvrđivanje takvih slučajeva i za zaštitu takvih zviždača koji trebaju imati pravnu zaštitu i treba se priznati njihova glavna uloga u zaštiti javnog interesa. Zahvaljujem. Zahvaljujem. E, zahvaljujem. Zahvaljujem. A sada Fabio Massimo Castaldo, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Ovdje govorimo o zaštiti zviždača, dakle govorimo o pravoj borbi protiv korupcije, o pravoj borbi za transparentnost. Ali e, kada stavimo riječi na stranu, dijela su ta koja e, svjedoče o stvarnosti. Naši sustavi se u državama članicama razlikuju. Neke države članice zaista imaju prikladne instrumente, a pak neke druge zemlje e, progone upravo zviždače. Osim toga moramo reći da ta zaštita mora biti ne samo formalna nego i materijalna. Moramo zajamčiti e, anonimnim zviždačima djelovanje i također moramo im dati mogućnost da djeluju e, protiv svojih poslodavaca i u javnom i u privatnom sektoru. Zato smatram da je e, nužno rasteretiti na, nužno prebacivanje tereta dokazivanja te zajamčiti povjerljivost. Oni koji su prekršili kazneno djelo nisu zviždači nego upravo oni koje zviždači prijavljaju i zato moramo dokazati da su oni drugi krivi, a ne oni koji su prijavili to kazneno djelo. Osim toga moramo osigurati i sredstva kojima ćemo zajamčiti potporu svim zviždačima koji će imati i negativne gospodarske učinke. E, s obzirom na njihove hrabre riječi mi ne smijemo odgovorati našom indiferentnošću i šutnjom. Zahvaljujem. Zahvaljujem zastupniče Kastaldo. I sada zadnji na listi.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 njen e, slučaj je ekstremni primjer što se može dogoditi zviždačima, e, kakve rizike preuzimaju i zašto ih treba štititi. U ovom, e, u ovom prijedlogu postoje odlični elementi. Moramo stvoriti jednake uvjete za sva poduzeća u Europskoj uniji kad je riječ o oporezivanju, poštivanju okoliša i tako dalje. Treba

Eh, Zastupnik Epitideios, izvolite imate riječ. Zahvaljujem. Kada uzmemo u obzir eh, javni i privatni sektor, postoji jako puno osoba koje zlouporabljaju svoj položaj baveći se nezakonitim radnjama kao što su e, razno razna izbjegavanja poreza, utaje poreza, prijevare i tako dalje. A da ne govorimo o slučajevima podmićivanja. U toj neprihvatljivoj situaciji građani, dostojanstveni građani su ti koji prijavljuju takve slučajeve, no nažalost puno puta takve osobe su žrtve vlastite hrabrosti i integriteta. Njih se izbacuje s posla, e, prijeti se njima i njihovim obiteljima i puno puta gube život kakav su imali i iznimno pate. A ono što te osobe rade zapravo je pomaganje državi i država je ta koja bi ih trebala štititi. Država je ta koja treba donijeti zakone kojima će se kazneno progoniti svi oni koji krše zakon i s druge strane zajamčiti sigurnost zviždačima. Mi ne želimo ni na koji način da dolazi i dalje do zlouporabe kada je riječ o prijavama, zato što svaka prijava mora biti utemeljena kako bi država, pravna država mogla dobro funkcionirati. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku, odnosno povjereniku Avramopulosu. Izvolite, imati riječ. Dragi kolege i kolegice, E, želim izraziti zahvalnost izvjestiteljici na ovom izvješću. To je važan doprinos našoj raspravi. Komisija čvrsto vjeruje da e, zaštita onih e, koji nas obavještavaju o nezakonitim akcijama, to je zviždačima, nam daju informacije koje bi inače bile teško dostupne to je dio lanca koji je potreban za provedbu e, zakona i štićenja javnog interesa. Moram podcrtati sljedeće. Moramo zaštititi e, zviždače koji, žele, e, koji djeluju u javnom interesu. Moramo štititi prava i interese subjekata E, također e, oni imaju pravo na obranu e, kako možemo doprinijeti tom djelovanju na europskoj razini komisija sada finalizira svoju ocjenu područja tog djelovanja imamo otvorene javne konzultacije koje su izazvale mnogo interesa 5700 odgovora smo dobili, mnogo od, e, e, mnoge od raznih nevladinih organizacija i drugih dionika. E, svi su uglavnom bili za zaštitu zviždača. Na kojim područjima Evropska unija može štititi zviždače? glavna područja koja su spominjana su e, suzbijanje prijevare i korupcije. Drugo, borba protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. Također zaštita okoliša i na kraju e, zaštita javnog zdravlja i sigurnosti. Mi smo također e, e, naručili jednu vanjsku studiju koja će nam e, dati informacije o pravnim sustavima u Europskoj uniji. Tako ćemo moći bolje surađivati sa vladinim tijelima i dionicima. E, vaš izvještaj dolazi u pravo vrijeme, a rješenja koja predlažete će biti uzeta u obzir u našem radu. Hvala. Hvala lijepa, e, povjereniče. E, glas